Colleagues, please take your seat. Uvaženi kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Molim vas da započnemo. Please take your seats. Asseyez-vous. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Ok. I'll U redu, započnimo, molim vas da sjednete, što uključuje i vas u prvome redu i u sredini dvorane. Gospodine predsjedniče, molim vas da sjednete, molim vas da se smirimo i nastavimo sa razgovorima naknadno. Poštovani kolege, slijedom pravila 14 stavak 1 našega poslovnika obavišten sam da bih ja trebao preuzeti dužnost privremenog predsjednika sve dok ne odaberemo novog predsjednika. Ja srećom nisam najstariji među vama, ali čini se da imam najviše staža u parlamentu i zato sam ja ovdje. Nadam se da neću biti ništa stariji nakon ovog sastanka Sada proglašavam sastanak otvorenim. Osigurano je usmeno prevođenje na sve službene jezike slijedom mjerodavne odluke predsjedništva. Htio bih vas podsjetiti da je svrha ovog sastanka da konstituiramo predsjedništvo odbora time što ćemo imenovati predsjednika i četiri potpredsjednika sukladno pravilu 213 našega poslovnika. Najprije ćemo izabrati predsjednika, a onda ćemo nastaviti pod predsjedanjem novoga predsjednika sa izborom potpredsjednika. Želim vas obavijestiti da sam obaviješten da će sljedeći e, članovi koji su e, e, zamjenici E, glasovati. Iz europskih pučana Vladimir Bilček je ovdje umjesto Silvija Berlusconija, Andrej Halički je ovdje umjesto Sandre Kalijente, Javier Zarhalehos je ovdje umjesto gospođe Šujice. Gospodin Andrius Kubilius postat će punopravni član i zamijenit će Hildegard Bentele predsjednik je dobio dopis sa tom informacijom 8. srpnja. Što se tiče socijalista i demokrata, gospodin Atila Arakovač zamijenit će gospodina Andreasa Šidera, gospodin Robert Heisel zamijenit će gospođu Kati Piri. Kod zelenih gospođa Hanna Neumann zamjenjuje gospođu Salimu Jembu, E, iz IDEA gospodin Nikolas Bey zamjenjuje gospodina Haralda Vilimskog u ECR-u, a Sita Kanko zamjenjuje Anu Fotigu. Gospodin Adam gospodin Džamacki zamjenjuje Karola Karskog, a Bertjan Rojsen zamjenjuje gospodina Šarlija Vajmarsa. A kad je riječ o nezavisnima, Miroslav Radačovski zamjenjuje gospodina Lansa Formana. I u Aldeu Friedrich Gris zamjenjuje Bernarda Ketu. Evo, to su zamjenici koji e, će glasovati. Ako još ima nekih e, izmjena. Molim vas da klubovi o tome sada obavijeste predsjednika, no mislim da znamo za sve zamjene. I na kraju, prije nego što započnemo, dopustite da vas da provjerimo imate li svi spremne kartice za glasovanje. Možda će vam trebati tijekom postupka izbora. Također vas želim podsjetiti da svi kandidati moraju prihvatiti osobno ili pisanim putem e, svoje nominacije prije samog izbora. Također svi kandidati moraju biti punopravni članovi odbora i moraju imati potpisano izjavu o financijskim interesima i e, izjavu koja se odnosi na kodeks ponašanja. I na kraju sukladno pravilu 213 stavak 1 e, raznolikost parlamenta e, mora se odražavati i u sastavu predsjedništva svakoga odbora. Neće biti moguće da e, u predsjedništvu imamo samo muškarce ili samo žene kao potpredsjednike, niti da imamo samo zastupnike iz iste države članice. E, ja bih sada zamolio tajništvo da provjeri da imamo kvorum za glasovanje. To je tako, e, upravo su me obavijestili i podsjećam vas da sukladno pravilu 213 kvorum čini jedna četvrtina članova odbora. U našem slučaju to je 18 članova, a nas je ovdje 38, dakle imamo kvorum. A sada bih zamolio nominacije za izbor predsjednika. Gospođo Zovko, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Želim nominirati gospodina Davida McAllistera kao predsjednika odbora za vanjske poslove. Hvala vam lijepo. Imamo dakle nominaciju gospodina Davida McAllistera. Podsjećam vas da klub ili e, odgovarajući postotak članova odbora mora imenovati kandidata, u ovom slučaju kandidatura dolazi od e, kluba e, zastupnika. Prihvaća li gospodin Mekalister nominaciju? Vidim da klima. Dakle, kandidat ispunjava uvjet da je punopravni član odbora, također je potpisao izjavu o financijskim interesima i izjavu koja se odnosi na kodeks ponašanja. Imamo li još imenovanja? čini se da nemamo. Budući da imamo samo jednoga kandidata, pozivam vas da ga izaberemo aklamacijom. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Evo, toliko aplauza je dovoljno već i za sljedeće kandidature. U svakom slučaju sada pozivam novo izabranog predsjednika da preuzme ovo mjesto, a ovime je moja zadaća izvršena. Hvala. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all... Dame i gospodo, uvaženi kolege, prije svega hvala vam na povjerenju. Velika mi je čast što mogu predsjedati odborom za vanjske poslove u naredne dvije i pol godine. Nastojat ću biti što je više moguće nepristran. Kolege koji su bili u ovom odboru u proteklom mandatu znaju da imam svoj stil E, predsjedanja, ali u svakom slučaju e, nastojim biti nepristran u svome radu. A novo izabrani zastupnici u Europskom parlamentu, vi koji ste prvi puta u ovome odboru, čestitam vam na izboru, čestitam vam što ste članovi ovoga odbora, jer objektivno gledajući od svih 20 odbora Europskog parlamenta ovo je najbolji, najprivlačniji svi se slažemo s time i to je poruka koju šaljemo za svih e, preostalih 19 odbora. Važno je biti u odboru za vanjske poslove. Nastavit ćemo sada sa radom. Zahvaljujem Mihajlu Galu koji je e, upravljao e, našim radom tijekom prve točke. A sada idemo na drugu točku dnevnog reda. to je odabir podpredsjednika. Želim vas obavijestiti da sam obavješten kako će e, sljedeći zamjenici sudjelovati u glasovanju, ne moramo to valjda ponovno opet sve čitati. Ne, onda vas molim imenovanja za odabir e, prvog potpredsjednika, gospodin Jacek Voriosvotski, predsjedatelju. Drago mi je što sam ponovno u afetu želim izraziti svoje zadovoljstvo time i kao bivši predsjednik ovoga odbora u ime ECR-a za prvog potpredsjednika želim um, nominirati gospodina Vaševovskog uh, koji evo sjedi dva mjesta um, lijevo od mene. Hvala vam lijepo, poštovani kolega podsjećam vas e, da e, kandidate mora imenovati e, klub ili odgovarajući postotak članova odbora. Ovo je imenovanje u ime kluba ECR-a. Gospodin Picula iz SDA želi se javiti za riječ. Eh, hvala, čestitam vam na izboru u ime SD-a za trećeg potpredsjednika odbora, želim imenovati gospodina Sergeja Staniševa. Za trećeg potpredsjednika ili prvog? Trećeg. Tonino, mi sada još uvijek eh, razgovaramo o prvom potpredsjedniku Prije svega, gospodine Vašikovski, biste li prihvatili ovu kandidaturu? Da. Vi ste punopravni član AFETA, potpisali ste odgovarajuće izjave o kodeksu postupanja i o financijskim interesima. Hilde Valdens u ime uh, Renew Europe, oprostite što sam vas nazvao liberalom, to mi je navika, E, se javila za riječ, izvolite. Čestitam predsjedatelju, radili smo zajedno i u prošlom mandatu. Ja želim imenovati Umu Spat kao drugu potpredsjednicu ovoga odbora kada je riječ o imenovanju prvog potpredsjednika, mi bismo voljeli e, da se o toj kandidaturi glasuje tajnim glasovanjem. Dobro, dakle, e, imamo informaciju za trećeg potpredsjednika, e, za drugog ako se ne varam, potpredsjednika, na jednu kandidaturu i tražite tajno glasovanje. Najmanje jedna petina članova mora zatražiti tajno glasovanje. Dakle, to je 15 e, članova. Recite tko je za tajno glasovanje? Imamo li dovoljno glasova? Da, očigledno je tu riječ o više od 15 članova. Što ćemo onda sada učiniti? Sada moramo glasovati.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 Za nove među nama zeleni gumb znači da ste za, crveni da ste protiv, a bijeli znači da ste suzdržani. Eh, evo, otvaram glasovanje. Glasujemo za gospodina Vaškovskog kao prvog potpredsjednika tajnim glasovanjem. So, has everyone voted? Jesu li svi glasovali? Jedan kolega još nije glasovao, vidim 66 glasova od 67 i ne, to nisam ja. Šestdeset osam glasova i šestdeset osam nas je nazočno. Zatvaram glasovanje. Imamo 37 glasova za, e, dakle gospodin Vaškovski je izabran čestitam. 24 glasa bila su protiv. Idemo sada na treću točku dnevnog reda. Molim vas nominacije za drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika. Već smo čuli da socijalisti i demokrati odnosno najprije Renju su imenovali gospođu Pajt za drugog, dugu potpredsjednika, zatim gospodin Stanišev e, za trećeg, to je nominacija SD-a, a za četvrtog potpredsjednika imamo li nominacije? U ime EPP-a želim nominirati gospodina Paceskua. u redu. Prije svega moramo pitati kandidate prihvaćaju li ove kandidature. Dakle, gospodin Pajt, gospodin Stanišev i gospodin Pacesku, koliko raz sam shvatio, sva trojica prihvaćaju nomina, e, kandidature. Situacija je sljedeća. Kao što znate, pravilo 213 navodi da moramo imati e, raznolikost e, u parlamentu i da neće biti dopušteno da svi potpredsjednici budu muškarci, niti da svi budu žene, kao ni da svi dolaze iz iste zemlje. Svi e, nominirani kolege ne dolaze iz iste države, ali su svi muškarci. Moramo osigurati da ispoštujemo pravila, inače bi se moglo poništiti biti, e, odnosno mogu se poništiti kompletni izbori za predsjedništvo AFETA. Ja zbog toga sada moram odgoditi ovo glasovanje kako bi se ponovno razmotrile E, kandidature. Dakle, odbor jest službeno konstituiran, budući da su izabrani predsjednik i prvi potpredsjednik, mi možemo nastaviti sa radom, ali ne možemo izabrati isključivo muškarce kao potpredsjednike. E, imam nekoliko ljudi koji su se tražili za, e, koji su tražili riječ, gospodin Butikov. Hvala vam. U potpunosti podupiremo pri e, vašu namjeru da odgodite glasovanje. Mislim da moramo svim trima klubovima koji su imenovali e, kandidate e, dati priliku da razmotre svoje kandidature. Gospodin Picula, predsjedatelju uz poštovanje ovome što ste predložili, ja bih e, predložio da nastavimo s glasovanjem jer je to tehnički moguće dok izaberemo drugog i trećeg e, potpredsjednika. To neće ugroziti kasnije postizanje rodne ravnoteže. Gospođa nueva iz gue Čestitamo predsjedniče na vašem izboru i podupiremo vašu odluku da se glasovanje odgodi jer ovdje govorimo o predsjedništvu ovoga odbora i to je doista ključno pitanje. Europska vanjska politika iznimno je važna ako se želimo suočiti sa izazovima koji stoje pred nama i zato nije prihvatljivo da ovaj odbor izabere predsjedništvo koje će biti biti sastavljeno isključivo od muškaraca. Doista ne bi bilo prihvatljivo da u njemu uopće nema žena, jer time bismo isključili polovicu populacije iz donošenja odluka. Nije samo važno ono što kažemo, važno je i ono što činimo. Hvala vam lijepo. Mihael Gala za Europske pučane. Hvala. Ja također podupirem odgodu glasovanja jer možemo vidjeti kako postoje kontradiktorna pravila. S jedne strane imamo pravila parlamenta, a s druge strane slobodu političkih klubova da na temelju Dontovog sustava nominiraju koga smatraju da trebaju nominirati. E, u našem slučaju e, mislim da je upravo to dovelo do ovakve situacije. Zato mislim da mi sada ne možemo smanjiti e, diskrecijsku mogućnost dakle ostaviti samo izbor četvrtog potpredsjednika kao potpredsjednika koji bi mogao e, biti drugoga spola. Mislim da svi politički klubovi trebaju razmotriti kako izaći iz ovakve situacije. Zato mislim da danas ovdje ne možemo nastaviti sa e, uspostavom predsjedništva odbora. Hvala. Gospođo Gala. Doista mi je žao što nismo uzeli u obzir ovo pravilo poslovnika prije nego što smo izabrali prvog potpredsjednika. Znam da je dovoljno za konstituiranje odbora da imamo predsjednika i prvog potpredsjednika, ali svi smo vidjeli nominacije. Dakle, ja mislim da bi ECR možda također nominirao ženu, jer postoji vrlo sposobne žene u redovima ECR-a. Uh, Hvala. Mislim da svi klubovi imaju kompetentne žene koje su mogle biti nominirane, uključujući Pučana i drugih. Jacek. Samo sam vas htio obavijestiti o tome da je to sada gotovo. I da bismo ako želimo pratiti prijedlog e, liberala, trebali povući prvog potpredsjednika, što mislim da nije ispravna stvar e, i mislim da bi trebali nastaviti dalje kao što je predloženo. Ovo je teška situacija. Bilo bi mi daže da smo mogli to izbjeći, ali to nije moguće. No pravila su toliko jasna da smo morali tako napraviti i stoga mogu samo predložiti da ćemo to sada zadržati ovako kako imamo sa gospodinom Vašiškovskim kao podpredsjednikom, mene kao predsjednikom, morat ćemo se sastati s klubovima i pokušati naći rješenje da vidimo kako možemo e, ispoštovati pravilo 213. Ne vidim e, nijedno drugo moguće rješenje, a prema onome što sam čuo sada u klubova, socijaldemokrati bi htjeli nastaviti s glasanjem, a svi drugi klubovi su za to da sada tu stanemo. Je li to točno? Moramo li glasati o tome? Ne. To ne mislim da je to jasno, zar ne? Onda prelažemo na sljedeću, prelazimo na sljedeću točku e, priopćenja predsjednika. Prema pravilu 213. odbor može delegirati ovlasti da se donesu određene odluke na razini koordinatora uz iznimku onih odluka koji se tiču usvajanja izvješća, mišljenja ili amandmana. Podsjećam vas da svaki klub zastupnika e, ima za predstavnika na sastanku koordinatora i da se nezavisni članovi putem savjetnika o tome informiraju. Ako nema nikakvih e, prigovora, onda se ova odluka smatra usvojenom. U redu. Onda iduća točka, zaprimili ste kalendar za ostatak ove godine, 2019. E, putem maila. Ako nema nikakvih prigovora, to se smatra onda usvojenim. Zatim moramo odobriti isto tako i jezični profil ovog odbora. E, jezični e, profil odbora za vanjske poslove prema e, članovima o njemu i relevantnom predsjedništvu pokriva 20 jezika. Bugarski, češki, mađarski, grčki, engleski, španjolski, estonski, francuski, hrvatski, mađarski, talijanski, litavski, latvijski, nizomski, poljski, portugalski, rumunski, slovački, slovenski i švedski. I ako nemate prigovora, onda možemo odobriti i jezični profil za ovaj odbor. U redu, onda prelazimo na sljedeću točku. Naš idući sastanak će biti izvanredni sastanak, te će se održati u srijedu 24. srpnja od 9. jutro do 12.30. Nacrt reda ćemo vam poslati što prije moguće. To je sve što se mene tiče. Imali nekih komentara, primjedbi s vaše strane? Ne, onda vam još jednom zahvaljujemo i želimo vam dobru suradnju u ovom 5 pet godina.